Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 16. Izvorni tekst. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 5. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Stavak 18. Izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 29. Izvorni tekst za? protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 30. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 34. E, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35. Izvorni tekst u četiri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani usvojeno. E, amandman 1 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 38. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 7. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Stavak 56. Izvorni tekst. U tri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio i treći dio poimenično. Drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio. Otvaram glasanje. Oprostite, treći dio. Otvaram glasanje. Treći, treći, kaže predsjedatelj. Jesmo li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Stavak 57. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, i usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 58, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. Devet, Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 30. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Napomena 43. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Napomena 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 8. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna izjava F, izvorni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani usvojeno, treći dio za, protiv, suzdržani usvojeno, četvrti dio za, protiv, suzdržani usvojeno, E, Rezolucija u cijelosti s izmjenama. Otvaram elektroničko glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Izvješće McAllister. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 6 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Stavak 4. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani odbijeno. 5. Izvorni tekst dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani usvojeno. Izvorni tekst je time riješen. Sada dolazimo do amandmana 9 e, za protiv suzdržani odbijeno 10 za protiv suzdržani usvojeno stavak 44 poimenično izvorni tekst dobro provjeravamo amandman 10 Znači još jednom, amandman 10, elektronički, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 44. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Angenomen. Usvaja se. 46 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, i usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani usvojeno. 56 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani usvojeno, 11 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70, izvorni tekst od dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, 1, amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, pet tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Rezolucija e, AFETA u cijelosti, poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće Donžo. 18. Koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19. Koje je za? Protiv? suzdržani, odbija se. tri izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, jedan koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se 22 za, protiv, suzdržani. Odbija se 23 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 24 za, protiv, suzdržani. Odbija se izvorni tekst poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasili? Zatvaram. Usvaja se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvodni tekst, stavak 12. u tri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Drugi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva u dva dijela, poimenično prvi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se drugi dio, smo riješili. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 27 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 3 za? Protiv? suzdržani, odbija se. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst, stavka 16 u dva dijela. Prvi dio poimenično otvaram glasanje. Nisu svi glasali? Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. četiri. poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? E, zatvaram. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se izvorni tekst. E, stavka 21. Dva dijela. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 5 tko je za, protiv, suzdržani, e, provjeravamo, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 31. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 6. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst, stavka 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sedam. Poimenično. E, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 26. izvorni tekst, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 8. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 9. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 37. Izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržano i usvojeno. Drugi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 43. Izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 48. E, poimenično e, Jesu svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 39. Tko je za? Protiv. Još jednom. 39. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 11. Poimenično otvaram. Haben abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 12 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 13 koje je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 64 izvorni tekst poimenično otvaram. am alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 66. Izvorni tekst. Otvaram. jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvojeno. 34. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 68, izvrni tekst, otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se 69, izvorni tekst, poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se amandman 14, poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 73. Izvorni tekst. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 38. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Izvorni tekst eh, se ne razmatra. 15. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Amandman 16. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 35. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 17. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 106. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107. izvorni tekst tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 111. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. 36. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 37. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Rezolucija u cijelosti s izmjenama poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Betreffend den Standpunkt des Europäischen Parlaments zur Konferenz über die Zukunft Europas. Stajalište eh, parlamenta o konferenciji o budućnosti Europe šest poimenično otvaram. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 17 pojmenično otvaram. Jesu svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 36 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 16 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 37 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 38 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 39 za, protiv, suzdržani. Odbija se 1 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se 40 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se 20 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 41 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 18 koje za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 42 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 43 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 44 za? Protiv? suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst, e, stavka 7. od dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 8. Izvrni tekst poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 3. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 46. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Stavak 9. Izvorni tekst od dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani usvoje se. 22. Amandman tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Izvorni tekst, e, stavka 10. poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 71. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 49 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se 50 koje je za? Protiv? Suzdržani odbija se 75 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 72. Dobro, zahtjeva se provjera 69. Otvaram elektronički. Jesu li svi glasali? Jesmo li svi? Zatvaram. Usvaja se. 72. Poimenično otvaram elektronički. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst, to smo riješili. 52 poimenično otvaram glasanje. Nisu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 74 poimenično otvaram. Jesu svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 70 poimenično otvaram. Jesu svi glasali? Zatvaram. Usvaja se, time smo rišli originalni tekst. 53, tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. 73, poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se 54 poimenično. Otvaram glasanje. Haben ali abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 76. E, najavljen mi je usmeni amandman. Kolega Freund. Hvala predsjedniče. Ja bih e, ovdje rado dao e, usmeni amandman kako bi se ovdje zamijenio Strasbourg Briselom. To je sjedište većine, sjedište većine institucija Europske unije i važno je građanima dati snažan signal da su e, da se njihove brige uzimaju za ozbiljno i da bi se Gore trebale naći u Briselu, a ne u Strasburu, znači forumi građana. Hvala, mislim, na, ja sam vas sada prekinuo jer obrazloženje nije dopušteno. Ima li neko nešto protiv e, ovog amandmana kojeg je poduprlo 40 kolega? Dobro, 40 kolega. E, znači, uzmeni amandman ovdje nije dopušten, znači glasamo izvornoj varijanti amandmana. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 18. Izvorni tekst. Dva dijela. Prvi dio poimenično otvaram. Haben alle abgestimmt? Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 56 tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 57 tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 24 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 58, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 59, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 60, poimenično, otvaram. Jesu smo svi glasali? Zatvaram glasanje odbija se. 61 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 poimenično, otvaram elektronički. Zatvaram. Odbija se. 64 tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 25. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. 65. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 66. Ko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 5 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 26 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 27. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 67 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 29. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 30. Tko je za? protiv, suzdržani, odbije se. 31 tko je za, protiv, suzdržani, odbije se. 7 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 32. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Devet poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. Deset tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 33 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 11 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se 12 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se 13 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 14 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. 35 poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Odbija se. E, rezolucija u cijelosti s izmjenama. Poimenično otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram. Usvaja se. Ich danke Ihnen sehr. Hvala svima. Tisztelt kollégák, kérem csendben hagyják el a termet. Poštovani kolege, molim vas eh, napustite vječnicu tiho. Krećemo na obrazloženje glasovanja. Evo da molim vas eh, da na miru napustite prostoriju. Evo, htjela sam vas izvijestiti o tome. Poštovane kolege, molim vas tiho izađite iz vječnice. Dakle, želim sam e, htjela reći da zbog velikog broja zahtjeva za obrazloženje glasanja Morat ćemo prekinuti u 14.55 kako bi se pripremila prostorija za E, nastavak sjednice u tri, a sva ostala obrazloženja glasanja moći će se dati sutra nakon glasanja. Znači, također se mogu podnijeti u pisanom obliku ako ne možete danas doći do riječi za obrazloženje glasanja. Poštovani kolege, krećemo na obrazloženje glasu. Az első állásfoglalási indítvány az európai zöld megállapodás. Az első felszólalás

Europski zeleni plan omogućit će našim eh, državama članicama da pređu na niskougljičnu ekonomiju. Ali to je samo početak. Molim vas, eh, samo malo pričekajte, onda ćemo započeti dok eh, zastupnici ne napuste vijećnicu. Izvolite. Predsjedateljice, Europski zeleni plan omogućit će našim državama članicama da pređu na niskougličnu ekonomiju i niskouglično društvo. Međutim, to je samo početak. Ja sam glasovao za ovaj plan, zato što je to solidan plan koji ima cilj dekarbonizirati našu ekonomiju, ali da bismo to učinili treba postići tri stvari. Prije svega, moramo dati podršku zajednicima kako bi proveli pravednu tranziciju prema niskougljičnoj ekonomiji. Također moramo osigurati to da vlade budu spremne i voljne sada poduzimati mjere, a ne kasnije. I treće, moramo osigurati da privatni poduzetnici i privatno poslovanje ide ruku pod ruku sa vladinim poslovanjem. Mi moramo spasiti naš planet požari u Australiji koji se u ovom trenutku događaju trebali bi nas sve preplašiti. U mojoj zemlji mi u ovom trenutku imamo velike oluje i na, posljedku trebamo ljudima dati nadu, nadu u bolju budućnost, jer bez nade ljudi će odustati. Stoga predlažem svima da poslušaju govor koji je držao novozelandski premijer za Božić. To je govor koji je meni dao nadu, nadu da ćemo mi kao vrsta uspjeti splasiti naš planet i našu budućnost. Hvala. Zahvaljujem. Molim vas da poštujete Molim vas da poštujete minutu koju imate na raspolaganju. Vaši govori bi trebali biti u okviru jedne minute. Morate skratiti tako da svi stignu. Gospodin Huku i Merinjoa. Možda najvažnija mjera i najvažnija akcija koju će poduzeti Europska unija je Europski zeleni plan. Mi moramo zaustaviti klimatske promjene i zaštititi biološku raznolikost zauvijek. Okvir za djelovanje mora se dogovoriti na razini Europske unije i na međunarodnoj razini. Onečišćenje nikada, nije, nikada se nije zaustavljalo i nikada neće na nacionalnim granicama. Svi moramo djelovati, svaka osoba, svaka zajednica. U mom rodnom gradu gradu e, onečišćenje zrake je tri put veće od zakonske granice, a vlade i premijeri omogućavaju svojim politikama da se to nastavlja. Dakle, naše zajednice pokreću vlastite okolišne projekte. Postajemo gradovi bez plastike. Dakle, ako, dajete, ako date zajednicama ovlasti u tom smislu, oni će ostvariti rezultate. Mi moramo raditi na tome da se spasi budućnost naše djece. Mi ne možemo uništiti prirodu. Trebamo koristiti nove tehnologije kako bismo imali zeleniju i čišću budućnost. Zastupnik Jones, izvolite. Mrs. Jones, the floor is yours. Gospođo Jones, imate riječ. Thank you. Hvala lijepo. Klima i okoliš trenutočno su među najvećim izazovima sa kojima se suočava čovječanstvo i svi se na ovoj planeti moramo boriti e, za to. Europi e, je potreban novi održivi ekonomski model za godine iznad 2020. godine, odnosno moramo kombinirati socijalni i ekološki napredak. Moramo svakoga uključiti u to i nitko ne smije ostati e, iza i zanemaren. Europska unija od Rumunjske do Irske mora djelovati na tom području. mi se doista moramo udružiti ako ćemo se boriti protiv klimatske krize. E, Što više, e, moja zemlja je zemlja koja je prva na svijetu koja je proglasila e, hitno stanje vezano za okoliš i trebamo u tom smislu djelovati sa našim susjedima. Moramo raditi na održivom razvoju, na prosperitetu i raditi na dobrobiti naših građana. Europski zeleni pakt mora osigurati da ekonomske, okolišne i socijalne politike da se razvijaju na taj način i da osiguraju pravednu tranziciju i da dovedu do industrijske, ekonomske i društvene promjene. Bez obzira radili se o zemljama unutar Europske unije ili izvan. E, zastupnik Bompard ima riječ Gue. Mes chers Poštovani kolege, draga predsjednice, naš e, parlament je proglasio nedavno o hitno stanje kada je riječ o okolišu i sada je e, nužno da djelujemo e, na razini te situacije koju smo zajedno proglasili. Vi ste predložili tekst za glasovanje i taj eh, tekst eh, ima vrlo zanimljive ambicije, ali mjere koje predviđene nisu eh, na razini ozbiljnosti situacije. Evo nekoliko primjera. Dakle, cilj smanjenja za 55% stakleničkih plinova bio je već prisutan tijekom prethodnog saziva. Mi bismo trebali ići do 65% smanjenja stakleničkih plitova do 2030. godine ako želimo obuzdati zagrijavanje. Dakle, ono što tekst također predviđa e, reformu zajedničke poljoprivredne politike, ali taj tekst nije dovoljno ambiciozan jer ne možemo preći na ekološku tranziciju poljoprivrede. Dakle, tekst e, također govori o sporazumima o slobodnoj trgovini Europske unije. To je dobro, ali tekst nije dovoljan. Ambicije nisu dovoljno visoke i zbog toga ja nažalost ne mogu dati svoj glas za taj tekst. Sada riječ ima gospođa Stegrud. Nemamo još uvijek sve odgovore, ali ovo je trenutak ali ovo je e, trenutak e, kada je kao, kao da silazimo na mjesec. Kada govorimo o neutralizaciji CO2, a da istovremeno ne znamo kakve će biti posljedice, mi zapravo govorimo populističkim e, jezikom. Dakle, investiranje je naravno važno, ali moramo znati u što investiramo. Dakle, imamo stotine milijardi eura koje su za klimatske mjere, a istovremeno ne ulažemo u sigurnost, u zdravstvene sustave, u tehnološki razvoj koji predstavljaju temelje za budući razvoj i za dobrobit. CO2 odnosno nuklearna energija se e, ne promovira. Europskoj uniji e, su posebni, potrebni političari koji će preuzeti odgovornost e, za ciljeve koji će biti razumni i zato sam glasovala ne za prijedlog parlamenta. Zastupnica Šojdrova. parlamentu k nove dohodje, k Poštovani zastupnici, poštovani prijatelji. Zeleni plan je veoma značajan. Ja sam očekivala da će taj plan biti ambiciozan, ali racionalan. E, nažalost, e, on je više ambiciozan no što je racionalan. Na kraju moram priznati da sam se suzdržala od glasovanja. Koncentrirala sam se na dvije teme. Jedna tema je poljoprivreda, zato što nam je potrebna održiva poljoprivreda i zato što moramo prepoznati da do održive poljoprivrede možemo doći e, samo ako dajemo poticaje našim poljoprivrednicima da ispune zahtjeve i ciljeve Zelenog pakta. Moramo također stvoriti e, nove prilike za poljoprivrednike i omogućiti im da se i oni bore protiv klimatskih promjena. Ovaj prijedlog je prihvatljiv, ali neprihvatljivo Neprihvatljiv je amandman o nuklearnoj energiji. Također, ovo, izvješće priznaje i subsidijarnost i pravo država članica da same odrede svoju energetsku mješavinu. I ja bih željela da se prepozna kako je nuklearna energija važan dio borbe protiv klimatskih promjena i upravo zato što se to nije prepoznalo ja sam glasovala protiv. Hvala lijepo. Gospođa Jobova. Ja sam glasala za rezoluciju o Europskom zelenom e, sporazumu i planu jer e, preuzima stalište parlamenta. E, znači, prijedlog za postizanje neutralnosti, zaštite okoliša i kvalitetno, zdravo življenje u okviru mogućnosti planeta. To je također jedno željenih ciljeva borbe protiv klimatskih promjena pravednom prelaskom na zelenu energiju i ekonomskim mogućnostima. Ključno je uključiti sve dionike i sve državljane na svim razinama naših e, zemalja, stručnu javnost, te cijelo gospodarstvo i društvo e, kako bi postigli e, klimatski neutralno gospodarstvo, jačali ulogu Europske unije i e, predvodili e, u tome e, na cijeloj globalnoj razini. Znači zeleni plan mora biti naš put u bolju budućnost, ali i predvodnica u globalnom okviru za borbu protiv klimatskih promjena. Kolega Kozlevski. Hvala lijepo. Ja sam dao svoj glas ovom prijedlogu. Zato što idemo u pravom smjeru. To je pravi smjer za našu uniju. E, to je ujedno i veliki izazov za druge države. E, naime, i Češka republika je u to uključena. Mi još uvijek e, imamo regije koje nisu spremne za a, taj, za tu preobrazbu, odnosno za postizanje ciljeva koje smo si postavili. Veliki je izazov modernizirati europsku ekonomiju. Ali ono što me brine je sljedeće. Naime, neki od glasova i neki amandmana koji su izglasani nisu e, korisni. Naime, jako mi je žao što nismo dali svoju podršku nuklearnoj energiji. Žao mi je što Europski parlament ne želi navesti mjere ovih mjera. Eto, to me je razočaralo. I zbog toga bih u načelu bih se inače suzdržao zbog tih elemenata, ali nisam htio hraniti taj negativni osjećaj i dao sam svoj glas zelenom planu. Mislim da trebamo jednostavno prestati činiti štetu našem planetu i učiniti nešto pozitivno. Hvala lijepo. sada glas ima zastupnik Weimers iz ECR. I thought it was him. So now on to Veronika Vrenićov. Idemo na gospođu Vrečnovu. Jo, pardon, to musím zmačknout. Děkuji, paní předsedající. Já jsem eh, dnes... Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Ja nisam dala svoj glas za ovaj prijedlog iako e, podržavam neke od e, ciljeva kao što je na primjer zaštita šuma i tako dalje, ali u nekim područjima e, mjere su ekstremne i neće dovesti do željenih ciljeva. I mislim da će to predstavljati ekstremni teret za naše građane. I ja se pitam, oni koji su glasovali za, jesu li oni pitali svoje glasače, bili se složili s povećanjem e, troška energije i s povećanjem e, mjesečnog računa za grijanje. Jeste li zapitali e, svoje glasače slažu li se sa zatvaranjem radnih mjesta? Ja mislim da vi to niste da vi to niste oglasili, da niste razjasnili svojim glasačima i da ste zapravo sve to držali tajnim. Ja mislim da, to jest, pitam se kako će ovo u budućnosti izgledati. Kolegica Philips iz Zelenih. Evropska unija treba se boriti protiv klimatske krize i to sada. Europski zeleni plan veliki je politički instrument koji će rješavati nejednakosti diljem Europe koji će omogućiti tranziciju prema niskougljičnoj, odnosno nultoj razini ugljika. I upravo zato mi je jako drago da imamo zeleni plan. Europski parlament napokon se složio da bismo trebali, da bismo trebali fosilna goriva polako napuštati i da bismo trebali uključiti između ostaloga i žene u zeleni plan, ali rad na zelenom planu nije gotov. Mi kao zeleni mi ćemo i dalje insistirati od komisije da, da donese pravi zeleni plan koji će uključiti i socijalnu zaštitu, koji će biti još ambiciozni i koji će uključiti ljude na ovo putovanje kroz skupštine građana. Hvala lijepo. Sljedeći Znači, e, govornik je zastupnik Wallace. Postoji mnogo pozitivnih elemenata u Europskom zelenom planu. Na primjer, tu je riječ o renovacijama, a one neće biti na teret najsiromašnijima. Onda su tu dobre mjere koje su vezane za mikroplastiku i tako dalje. Ali nisam mogao podržati rezoluciju kao cijelinu. Previše tu ima stvari sa kojima se ne mogu složiti. Ali se slažem sa time da bismo trebali doista da bismo trebali imati doista jako ambiciozne mjere. Naprimjer, ne ovdje imamo prijedloge koji, se, koji su vezani za zajedničku poljoprivrednu politiku, a sa kojima se ja ne slažem, zato što zajednička poljoprivredna politika doista predstavlja štetu za naš okoliš. Imamo milijarde eura koje dolaze iz europskih fondova, a, koje idu a, u razno razna poljoprivredna gospodarstva koje uništavaju prirodu. Također tu je riječ i o smanjenju od 25% do 2030. godine, a da zapravo procjena učinka nije provedena. Hvala lijepo. Sljedeća govornica je zastupnica Dali. Hvala lijepo, predsjedateljice. Mi u Europskoj uniji nama je bolje nego mnogim drugim zemljama kada je riječ o ekonomiji, ali klimatska pitanja ne znači da klimatska, kad je riječ o klimatskim pitanjima ne stojimo jako dobro. Ja sam glasovala protiv rezolucije jer smatram da nismo dovoljno ambiciozni ambiciozni kada je riječ o svemu onome što trebamo učiniti da se borimo protiv ovih klimatskih promjena. Čitav niz ovdje amandmana govori kako smo mi spremni govoriti lijepe riječi, ali nismo spremni djelovati. Mislim da bismo odbacili smo i one, odbacili smo i one, one amandmane koji govore o stotinu poduzeća koji su odgovorni za veliku većinu emisija stakleničkih plinova. Naime, mi olakšavamo također i prirodni plin i trošimo milijarde i milijarde na vojnu, e, na vojnu industriju i na oružje, a to je sve jako štetno za klimu. Samo činjenica da smo ovdje jest uvreda vrste aktivnosti i mjera koje moramo donijeti kako bismo se borili s ovim fenomenima u ovim vrlo kriznim situacijama. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je zastupnik Gluk iz Rinjua. Hvala lijepo, ja ću govoriti na njemačkom jeziku. Dame i gospodo, mi se ne slažemo sa svime onime e, što je Ipak nismo htjeli odbiti ovu rezoluciju jer baš mi kao izravno birani predstavnici Europske unije moramo se stalno pitati kako se možemo više angažirati za zaštitu klime. Posebno ovaj kritično držanje u rezoluciji o certifikatima Mislimo da i da se smatra se da se to sve treba proširiti na stambenu gradnju i na promet, to ne možemo zapravo razumjeti. Jer eh, svi oni, sva ona područja koja su uključena u ETS sustav da će ostvariti ciljeve, a svi koji nisu uključeni, koji nemaju, nemaju to organizirano da neće dostići cilj. Mislimo da je to pretjerano, mislimo da imamo dovoljno drugih naših već jako dobrih uh, alatki kojima se služimo. Hvala lijepo. Hvala, e, e, Hvala lijepa. iz SND. Hvala lijepa. Mi smo za e, Europski zeleni plan zato što ga zaista trebamo usprkos tome što je nesavršen, recimo nedostatak socijalne dimenzije. Isto tako pitanje održivosti treba e, ponovno e, razmotriti u našem gospodarskom razmišljanju. Moramo osigurati da element solidarnosti bude uključen, inače ćemo izgubiti podršku građana. i samo će neki ljudi plaćati cijenu novog zelenog plana. I nećemo moći dobiti njihovu potporu. Međutim, još uvijek ima vremena da poboljšamo novi zeleni plan i uključimo ovu dimenziju. Hvala. Gospođa Melan je sljedeća. Jedna minuta. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim sve podsjetiti koliko smo mi opredijeljeni za to da budemo na samom, na samom e, vodstvu e, borbe za okoliš i za bioraznolikost. Međutim, mi nismo mogli priznati da će te stvari biti obvezujuće za suverene nacionalne politike. To će Europskoj uniji dati prevelike totalitarne ovlasti, kao što smo vidjeli. kako ove e, politike Europske unije zapravo e, prožimaju cijeli tekst. Mi smo dali jednu jedno alternativno rješenje kako bi zeleni plan bio realističniji, posebno kada se radi stotina tisuća milijardi eura koji su mobilizirani. Međutim, još mnogi ovdje u ovom domu podržavaju ovaj vrlo slab konsenzus koji će biti vrlo loš za Europljane u ekonomskom i socijalnom smislu. I zato odgovorno, imajući na umu koliko je važna ekologija, mi ćemo se suzdržati. Hvala, nisam vas, e, gospodine Hana, malo sam vas e, preskočila. Prije 50 godina lavovi, tigrovi i vukovi su svi bili ugroženi. Danas e, lavovi su još uvijek eh, pod eh, pritiskom, ali eh, vukovi Vukovi su se oporavili zato što vukovi žive u bogatim zemljama. Najbolja stvar koja se može dogoditi u, za nas je tržišni kapitalizam. Marx, Karl Marx je govorio da to treba eksploatirati. to, je, to se pokazalo u istočnom bloku koji se e, pretvorio u, e, e, kaljužu, a ljudima govore da ne bacaju cigarete preko palume. I zato mislimo da se te stvari kao što je ugrožavanje vrsta nešto što se događa u zemljama koje su dovoljno bogate koje mogu i koje mogu zaštititi te vrste. I zato trebate podržati konzervativce. Aleksandra Bondra je sljedeći govornik za ECR. Izvolite. E, nemamo mikrofona. zdroje, e, Trebamo ekonomizirati resurse, obnoviti šume i zadržati vodu u okolišu. Ovaj tekst je malo preradikalan i, i ima vrlo nerealistične ciljeve pa ga ne mogu podržati zato što e, cilj smanjenja za 2030. E, nije uopće realističan, a resurs, resursi o kojima e, je govorila Europska unija su jedna, jednu milijardu eura od, iz proračuna. Mislimo da je to vrlo smiješan iznos i da je to samo kap u moru. Amandmani koje smo mi e, e, koje smo mi podnijeli e, za podršku nuklearnoj energiji koja će pomoći tom tranzicijskom procesu i pomoći moramo koristiti sustave grijanja i zato sam ja glasao protiv. Hvala. Angel Džambaski je sljedeći govornik iz ECR-a. Izvolite dragi kolege. Ja sam e, protiv takozvanog zelenog plana. Ne samo zato što se radi o čudnom e, dokumentu novoga kulta koji vodi prema e, psihotičkoj neurozi, nego i zbog licemjerja koji dolazi iz ovog dokumenta. Kako se usudite glasati za ovako nešto, pa ako imamo na umu da smo prije par mjeseci glasali e, za to da, e, da e, prazni kamioni putuju Europom i kradu, kradu poslove rumunjskim i bugarskim radnicima. To ide protivno samoj energiji koja se troši u Europi. Međutim, mi ne podržavamo s druge strane najekološkiju vrstu energije, a to je nuklearna energija. Imamo samo vjetar i pčele. Istovremeno vidimo infrastrukturu e, industrije koja odlazi u Kinu, a mi smo instrument za to. Sljedeći govornik je gospođa vi ste na redu, gospođo Gil. Ja snažno podupirem Europski zeleni plan. Opseg izazova je tako velik e, da trebamo punu revoluciju. Ne samo ono što rade vlade, nego mislim da je izuzetno važno što ćemo navesti građane da rade. Teret i trošak ne smije pasti na one koji imaju najmanje resursa i najmanje sredstava. Moramo osigurati da populisti ne iskoriste strah koji imaju ljudi e, u vezi s promjenama. Dakle, na nama je to da učinimo to da ljudi shvate da moraju nastaviti raditi i da e, shvate održivost planeta. Drago mi je što moj, sa e, svojim radom u odboru Ekon sam uspjela biti vodeća e, za neka od tih pitanja i, i moje izvješće se bavi ovime. Drago mi je što ste glasali za to. Hvala vam lijepa. Hvala na vašim komentarima. Sljedeće objašnjenje glasanja će biti u odnosu na prijedlog rezolucije o provedbi i pratiti odredbe o građanskim pravima vezano za sporazum o povlačenju Ujedinjene kraljevine. Prvo je Bili Kelleher. Jedna minuta. Nisam shvatila da je otišao jer je e, govorio o prethodnoj raspravi. Dakle, kao u prethodnoj raspravi imat ćemo sada Jackie Jones iz SND-a.